Um, so, um, Možemo započeti. Prva točka na našem današnjem dnevnom redu je kratko izvješće o zaslanstvu odbora AFET u Ankari od 16. do 18. ožujka prošli tjedan. Najprije bih zamolio uh, gospodinu gospodina Preda da uzme riječ, a nakon toga Katy Perry. Moramo e, raspraviti tri kratka izvješća u razdoblju kraćem od sat vremena, te dajem svakome dvadesetak minuta, zapravo manje od 20 minuta. Imate riječ, izvolite. Gospodin Preda. Euh, quelques brèves remarques après la visite de notre commission affaires étrangères qui était euh,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 Fine, it's good. Okay. Euh, donc, euh, la délégation euh, comprenait des membres des quatre. Izaslanstvo se sastojalo od četiri člana, e, e, pučana, socijalista, e, skupine konzervativaca i liberala. Imali smo ukupno osam članova E, neć mi ali za liberale, za e, konzervativce Amiad Bashir, za socijaliste Kati Pire i Epizar Pira. Ona je naša izvjestiteljica za parlament, za pučane, e, gospodin Brok i ja. Imali smo također s nama gospođu Somer koja je glavna izvjestiteljica i gospodina Kevastolijanisa koji je supredsjedatelj parlamentarnog izlaslanstva. Imali smo nekoliko sastanaka u utorak i srijedu. Imali smo vrlo e, napunjen program. E, s jedne strane smo imali sastanke s nekoliko ministara, ministrom gospodarstva, ministrom pravosuđa E, i naravno ministrom za europske poslove koji je i glavni pregovaratelj, pregovarač. Primio nas je i predsjednik vlade Davudoglu i e, predsjednik e, Erdogan. A treće, imali smo i sastanke s predstavnicima E, parlamentarnih političkih stranaka. Imali smo mogućnost da nas imali smo prilike E, razmijeniti mišljenja sa novinarima i predstavnicima e, sveučilišta pa iz nekoliko predstavnika političkih stranaka. Imali smo vrlo živahne rasprave. I na dnevnom redu e, su bile sljedeće stvari. To, o, o tome ću izvijestiti vrlo kratko pitanja s kojima smo se bavili e, su sljedeća. Poglavlje o pregovorima s Europskom unijom. Mi smo izrazili naše mišljenje o stanju tih pregovora i razmijenili mišljenja o mogućnostima načimanja drugih poglavlja na primjer 24. i 31. poglavlje. To su vanjska politika i sigurnost. Druga stvar koja je bila zaista zanimljiva jesu e, pregovori e, o TTIP-u. Tu je E, turska strana izrazila određeno nezadovoljstvo što nije dovoljno obavještena o tim pregovorima. E, tu smo e, dugo raspravljali i sa predstavnicima ministarstava i predstavnicima strankama izmjenu naše carinske unije tu bi trebalo doći do nekih poboljšanja. Treći, e, treće važno područje je, je e, energetika. Nabuko koji je propao e, je izazvao veliko žaljenje u Turskoj. To je pitanje od velike važnosti i za Aziju i za Europsku uniju. Tu su turske vlasti rekle da su spremne surađivati s nama. Četvrta točka, e, to se tiče odnosa s Armenijom. Kao što znate, 2015. je vrlo važna godina za Armence, e, za sjećanje na genocid e, iz 1915 time se treba pozabaviti i na europskom e, nivou i kao i u Turskoj i u Armeniji. E, u travnju ćemo imati dalje rasprave o tome i sigur će, ćemo moći razviti e, je dobar stav prema tome, da, stav koji će od, odražavati našu odgovornost. Zatim odnosi s Rusijom. Govorili smo o sankcijama neki turski predstavnici su e, rekli da e, bi voljeli da su, smo ih prije konzultirali e, kad se radilo o sankcijama. Zatim smo o drugi, e, druga područja, e, to je pitanje političkog režima, u, o tome se govorilo u našim razgovorima. Govorili smo o situaciji nakon izbora. E, govorilo se o načinu razvoja, da li će se to razvijati prema referendumima ili parlamentarnim radom. Govorili smo o izborima. Turska je vrlo važna članica Vijeća Europe Govorili smo o situaciji e, Kurda. Kao što znate, e, stranka Kurda, CH5, će e, nastupiti kao jedna stranka njihov predsjednički kandidat je dobio 9,1% glasova e, mm, e, to što je vrlo dobar rezultat i na kraju e, isto tako važno govorili smo o slobodi tiska i slobodi mišljenja i izražavanja Govorilo se o zatvaranju nekih e, internetskih stranica po naredbi turske vlade. I naravno da smo o tome razgovarali sa novinarima i s e, političarima. Tu se također razvila vrlo živahna rasprava. Govorili su se o statusu e, novinara u Turskoj. Sada ću dati riječ kolegici Somer, e, Kati Piri. O tome ćemo glasati sljedećeg mjeseca. Dajem joj riječ, ako mi dozvolite, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa. Gospođa Piri ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče, hvala kolegi. Ja neću ponavljati ono što je već rečeno, ali ću dodati nešto na početku počet ću gdje on završio. E, za ovaj parlament je uvijek vrlo važno sve što se odnosi na vladavinu prava i temeljna prava. E, rezolucija o slobodi izražavanja u veljači. Imali smo novu raspravu posljednjih nekoliko tjedana o razvoju događaja u Turski tu imamo kontroverzni paket o sigurnosti, o tome će se razgovarati u parlamentu. E, polovica članaka e, je već usvojena. E, ujedinjena oporba i nevladine organizacije su rekle da sa tim paketom sigurnosti policija ima velike ovlasti, a da je mimoiđeno pravosuđe to se spominjalo u svim razgovorima s našim turskim kolegama. E, u posljednjih pet godina je naš parlament stalno govorio e, e, i dalje će o tome govoriti da trebamo intenzivni dijalog o tim temama, o ljudskim pravima, temeljnim slobodima treba naravno otvoriti poglavlja 23 i 24. Moramo imati strukturirani dijalog na visokoj razini. Naš odbor e, i Turska, mi gledamo što se događa na jugu Turske, u Siriji, e, na istoku. Trebamo strukturirani dijalog na visokoj razini o vanjskim poslovima E, isto tako kad se radi o gospodarstvu, jedan od sugovornika je dao primjer kakav strukturirani dijalog imamo o gospodarstvu. On je rekao e, jednom e, na godinu nakon ručka za vrijeme sastika Ekofina Turska ima prezentaciju od 10 minuta. To je sve kad govorimo o strukturiranom dijalogu ima 70% direktnih investicija u Turskoj dolaze iz Europske unije. To treba izgraditi. Kao što je kolega spomenuo, Carinska unija i zabrinutost turske strane da TTIP može imati ogroman utjecaj na odnose na tursko gospodarstvo jer oni u tome uopće nemaju nikakvu riječ o tome smo također e, raspravljali. Energetika i liberalizacija viznog režima. Kad se radi o Turskoj Siriji, e, mi znamo e, da stvari ne idu dovoljno brzo. Mi hvalimo tursku vladu što je počela taj proces, da je dala više prava Kurdima. Za vrijeme našeg boravka u Turskoj HDP je prvi puta odlučila da 7. lipnja nastupi jedinstveno. Imamo mnogo spekulacija da li će e, preći prag od 10%. Ako ne prođu prag, e, što bi se dogodilo ako prođu ili ne prođu prag? E, su predsjedatelj e, e, gospodin Darmitorš kurdske stranke je rekao da nije spreman podržati AKP ako AKP ne dobije apsolutnu većinu, da ih neće podržati u stvaranju ovog super predsjedništva i da Turska pređe iz parlamentarnog na predsjednički sustav o tome se vodila u Turskoj žestoka rasprava prošlog tjedna. Spomenuli smo i problem izbjeglica. Je još jedna tema koja se ne naglašava dovoljno u Europskoj uniji. Kad gledamo strašnu humanitarnu krizu i veliku pomoć koju Turska daje dva milijuna sirijskih izbjeglica u Turskoj mi moramo tu pokazati solidarnost i dati doprinos. I zadnja stvar, jedna od dobrih stvari ovih izaslanstava nije samo da mi možemo prenijeti naše zabrinutosti e, Turcima, već i to ide i u obratnom smjeru. E, možemo čuti što njih brine. Naravno, nešto što stalno čujemo je po e, njihovom mišljenju e, nepravičnost e, procesa pristupanja. Oni kažu da je to politička stvar, kao što je kolega spomenuo, velika zabrinutost vlada zbog rezolucije o armenskom pitanju. Glasanje će biti 1. travnja. I zadnja stvar, mislim, da je novi fenomen, je islamofobija E, dali su nam e, čak vrlo mm, mm, e, detaljan izvještaj o tome. Njih brine što ono što se događa muslimanskoj zajednici koja živi u Europi. Radi se o diskriminaciji po njima. Tako da smo s turske strane čuli stvari ne samo o pregovorima za pristupanje, već i o mnogim drugim stvarima. Hvala lijepa. Gospodin Tanog, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Zapravo vi želio postaviti nekoliko pitanja. Zanima me da li kolege koji su bili u Ankari možda mi mogu odgovoriti na sljedeća pitanja. E, tijekom bilateralnih razgovora ono što je bilo zbunjujuće na međunarodnoj razini je pitanje između Ankare i islamske države vezano uz e, turske diplomate kada su e, kada je turska vojska nedavno oslobodila u Kabanu osobe uspjeli su prijeći preko teritorija pod kontrolom ISIS-a, da nije niti jedan pucanj bio ispaljen, niti jedan metak nije bio ispaljen. To je prilično čudno. E, zanima me, dodatne informacije vezane uz tu priču. Što se tiče Cipra, jeste li postavili pitanje vezano uz isključivu gospodarsku zonu i e, osuđivanje stava Turske u odnosu na e, Republiku Cipar što se tiče ugljikovodika u teritorijalnim vodama Turske. E, također nisam bio iznenađen time što Turska nije željela potpisati sporazum vezano uz sankcije prema Rusiji. Erdogan E, vodi sličan režim koji postoji u Rusiji, većamo uz vladavinu prava i temeljena ljudska prava. Ono što me najviše iritira je to što je Turska neprestano tvrdila da ima zatvorenu granicu prema Armeniji kako bi izrazila svoju solidarnost sa Azerbajdžanom, odnosno islamskom braćom tamo, a sada ne pokazuje nikakvu solidarnost prema islamskoj zajednici na e, Krimu. E, Pojedinci su, e, koji su muslimani su sa Krima izgrani u inozemstvo. Što se tiče obilježavanja e, genocida Armenaca u Turskoj, ja ću sudjelovati u tome u Ujedinjenoj kraljevini. Zanima me na koji način opravdavaju svoj stav prema Armencima s jedne strane, a uopće ne poštuju e, pitanje muslimana na Krimu. Što se tiče protuterorističkih zabrana, ono što se događa vezano uz UKIP i borbu protiv ISIS-a, e, to je nešto što moramo razmotriti. Pitanje je da li, zanima me, e, da li su Turci zabrinuti time da e, primaju naloge i s te strane. Hvala lijepo. Hvala. Vezano uz pitanje Eh, Isisa, Ihisa, gospođa Lunaček. Ja bih željela postaviti slično pitanje. Nešto još detaljnije. Jeste li se susreli, ako nisam čula, ispričavam se na tome, da li ste se susreli sa udrugom novinara i, i udrugama žena, jer mislim da su to sve najveće prijetnje suvremenoj Turskoj. Način na koji predsjednik Erdogan govori o ulozi žena. Žene bi trebale biti ograničene samo na obitelj. Sva, svi takvi stavovi, također ograničavanje medijskih sloboda, novinari u zatvorima. Gospodin Falbanen u ime Aldea želi bi saznati nešto više o tome kako su turski dužnosnici s kojima ste se susreli, kako vide odnose sa Europskom unijom. Neki pokazuju eh, takav stav da im se čini da Europska unija nije zainteresirana za nastavak pregovora sa Turskom. Možete li nam to možda razjasniti? Je li Turska još uopće zainteresirana za članstvo u Europskoj uniji? Hvala. Čuli smo nekoliko pitanja. Zamolio bih vas oboje da nam iznesete kratke odgovore na ta pitanja. E, gospodin Predao će se početi, nakon toga Kati Piri će nastaviti. Hvala. Hvala lijepa. E, počet ću e, za liberale e, i konzervativce. E, detalje će donijeti članovi. Ono što se tiče sastanaka sa e, nevladinim organizacijama, konkretno sa ženskim organizacijama, nismo imali vremena. Pro Pustili smo jedan e, sastanak sa, glavnom, sa e, glavnim pravobraniteljem. E, pitanje žena, međutim, je bila tema razgovora u svim razgovorima sa svim političkim strankama. Nikad nisam vidio toliko rasprava između političara i novinara. I to su bile e, vrlo živahne rasprave, novinari su iznosili optožbe i tu su bile vrlo, e, vrlo gorka predbacivanja mm, protiv AKP-a e, govorilo se da je to jedan diktatorski režim Mi smo čuli neke brojke, statističke podatke. Kao što sam rekao, sve političke stranke su, osim AKP-a su u tom sudjelovale u toj kritici. E, gospodin Van Balen je postavio pitanje na koje ću odgovoriti. E, to ton naših sugovornika je bio vrlo pozitivan kad se e, radi o pregovorima. Oni su svi citirali e, anketu javnog mišljenja koje je pokazalo, e, pokazala na veliko iznenađenje da postoji veliko zanimanje za pregovore kao i veliku podršku za dijalog e, e, sa Europskom unijom. S jedne stvari kao što sam, s jedne strane kao što sam već rekao, e, razgovorili smo o raspravi o, o određenim poglavljima, raspravi koju treba otvoriti. Ovo što pita gospodin Tanok, sve ISIS, PKK, sukob u e, ekskluzivnoj zoni e, Cipra, o tome se govorilo. I može, vam sigurno vaši kolege vam mogu dati e, detaljan izvještaj o tome. Mi smo naravno branili pozicije koje je zauzeo naš parlament. Govorim o tri rezolucije, rezolucije koje smo usvojili os, o, o, nakon 2009. Imali smo e, već smo od 2009. imali tri rezolucije u kojem branimo naša stajališta. I dati ću sada riječ gospođi Kati Piri da da, da daljnje informacije. Izvolite. Mrs. Piri, please. Hvala lijepa, gospođa Piri, izvolite. Hvala. Što se tiče Cipra i isključive gospodarske zone, dodatno izaslanstvo AFETA dva dana e, smo održavali sastanak sa e, JPC-om. Dakle, znate koja je bila glavna tema tih razgovora. Na posljedku smo svi bismo željeli da se obje strane vrate za pregovarački stol. E, za to će uskoro biti prilika u travnju kada će završiti e, šestog, odnosno sedmog travnja razdoblja koje je odredila Turska, također istraživanja E, koja obavlja tvrtka Eni u južnom dijelu Cipra će tada biti zaključena, te će možda to biti dobra prilika da u tijekom tog mjeseca se obje zavađene strane vrate na pregovarački stol. O tome se razgovaralo. Što se tiče sankcija protiv Rusije, naravno da smo otvorili to pitanje. Mi smo, što se parlamenta tiče, apsolutno jasni. Želimo da se i zemlje kandidati usklade sa našim stavovima kada se radi tako važnim pitanjima vanjske sigurnosne politike moram reći e, nešto što ide u korist turskoj strani. Iako ja slažem se s vama, Turska bi trebala postati aktivnija u pružanju potpore nama. Prošli petak predsjednik Erdogan je posjetio Ukrajinu, to je najavio tijekom e, našeg sastanka i e, iznio je vrlo jasnu izjavu vezano uz pitanje Tartara na Krimu pokazao je solidarnost sa pitanjem suvereniteta Krima. Na isti način je Turska glasovala u Ujedinjenim narodima. Kada se glasovalo o osudi nezakonitog pripajanja Krima, Turska je glasovala isto kao i Europska unija, no ja mislim da još tu postoji prostor za poboljšanje što se tiče Armenije. Jasno nam je koje su zabrinutosti turske strane, također koji su bili naši odgovori. Mislim da je tu vrlo važno reći da se tu radi o pitanju u okviru kojega bismo željeli da se e, poduzmu veći koraci, no ne možemo pobijati da e, prvi puta poslije nekoliko godina Turska je učinila određene korake, time što uopće je pripravna razgovarati o tom pitanju. E, održali su se seminari u različitim gradovima Turske na kojima su sudjelovali povjesničari i akademici koji su razgovarali o tom pitanju. Također su e, dane izjave i od strane predsjednika i premijera po tom pitanju. Što se tiče pitanja PKK, te da li je otvoreno pitanje e, o tome trebaju li se oni ukloniti sa popisa terorista. E, mi nismo zastupali, odnosno otvorili to pitanje, niti turska strana to nije učinila, jer oni smatraju kao i mi da to nije pitanje koje je na dnevnom redu Europske unije. Mislim da je jako važno podržati e, proces e, sporazuma. PKK će održati sastanak tijekom proljeća o to, i razgovarat će se o tome da se ostvari primirje Doći će i pravi trenutak za to. Mislim da trenutno ta rasprava nije previše aktivna niti u Europskoj uniji, niti u samoj Turskoj. Gospođo Lunaček, naravno, sastali smo se i sa novinarima i održali smo bilateralne razgovore sa ombudsmanom i postavili smo mu ista pitanja i znam da je nekoliko osoba tijekom e, JPC sastanka koji se održao nakon e, e, sastanka AFETA su razgovarali sa organizacijama žena i ograničavanje medijskih sloboda je pitanje koje je bilo otvoreno nekoliko puta. Sastali smo se sa tri e, novinara. E, jedan je bio iz skupine koja je više bila za vladu, drugi iz e, skupine Ardu svi e, su zapravo, svi pišu za e, različite novine u Turskoj i pišu za e, tri različite skupine čitatelja, te smo imali odličnu priliku razmotriti cijelu sliku. I također smo izrazili naše nedoumice. Gospodin Van Balen, kako Turska vidi odnose s Europskom unijom, možda će vas iznenaditi kada vam kažem da neki od nas kada smo vidjeli e, programe visokog profila i kada smo čuli predstavnike svih stranaka i predsjednika i svi su ostali na čvrstoj liniji rekavši da je su, uključenje Europskoj uniji za njih najveći prioritet. Također kada su se uključivali u dijalog visoke strukture, E, svaki puta su rekli da to e, ne bi smjelo zamijeniti pristupne pregovore. 54% stanovništva Turske prvi puta je za pregovore sa Europskom unijom. Što se tiče mladih, to su dvije trećine. Kada e, su bili pitani hoće li Turska uistinu jednog na postati članicom Europske unije, izrazili su mnogo skepse, jer to percipiraju dugačkim procesom. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Još dva kolege bi željeli postaviti pitanje. Prva je gospođa Madame Mariju. Hvala predsjedniče. Ja bih u prvom redu čestitala izaslanstvu i sigurna sam mm, mm, da e, gospodin Preda i drugi članovi e, izaslanstva da su govorili o svim važnim pitanjima odnosa između Turske i Europske unije i da ste e, postavljali i osjetljiva pitanja. Mene bi zanimali koje su bile precizne reakcije vaših sugovornika na ova pitanja E, e, sigurno ste postavljali dobra pitanja, ali e, kako ste dojam dobili o viziji svojih sugovornika, naročito novinara? To bi bilo za, za nas od ključne važnosti Mislim da bismo trebali imati jedan dokument koji bi nam omogućio da bolje razumijemo e, na kako reagiraju odgovorni e, sugovornici u Turskoj, jer je to važno za naš budući dijalog sa Turskom. Gospodin Bašir, predsjedniče, kao netko tko je također bio dijelom tog izaslanstva, ja bih želio pročitati svoju izjavu vezanu uz tu posjetu, unatoč nesporazumima. Europska unija je uživala u dugim odnosima sa Turskom, dugim po nekoliko desetljeća, što je bilo od velike koristi milijunima građana s obje strane e, Bosporske države. E, Turska je u prvih deset trgovinskih partnera Europske unije što se tiče uvoza i izvoza i doživljava veliki gospodarski rast tijekom posljednjih deset godina o kojem većina europskih zemalja može samo sanjati. Unatoč tome, neki daju prednost tome da se usredotočuju na negativnosti, a nedovoljno na pozitivne strane. Turska mora osigurati rigorozni sustav kontrola i provjere s jedne strane i također zaštitu slobode govora, e, moramo istaknuti e, područja na kojima je ostvaren veliki napredak. Veliki koraci su učinjeni u smjeru pomirenja sa populacijom Kurda. E, Turska je zaprimila više oko 2 milijuna izbjeglica iz Sirije i njihov azilni zakon je pozdravio UNHCR i e, pohvalili su veliku predanost Turske načelima humanitarnosti i vrijednostima humanitarnosti. Nažalost, e, te priče nisu došle u naše novine. Što se tiče gospodarskog gledišta, postoje velike prilike u turskoj digitalnoj ekonomiji. Turska ima, to je procjena, e, 15 milijuna korisnika interneta i 32 e, milijuna korisnika Facebooka, što čini Turskom sedmom zemljom po toj brojci u svijetu. To može dovesti do eksplozije gospodarstva, postoje također velike prilike što se tiče razvoja infrastrukture i to bi trebalo iskoristiti. Ako želimo produbiti naše strateško partnerstvo sa Turskom, moramo krenuti naprijed zajedno, moramo se otočiti na pozitivne strane, gospodarski rast i snažni bilateralni odnosi od e, Dublina do Ankare su pravi katalizator prosperiteta i blagostanja za sve nas. Hvala. E, gospodin Castaldo i nakon toga ću zatvoriti popis. Molim vas nemojte bilateralno razgovarati. Kasnije ćete to Gospodin Kastal. Hvala, gospodine predsjedavajući. Imam pitanje vezano za energetsku politiku. Ja bih rado čuo više toga o ovoj temi što se tiče Turkish streama jer to je vod koji će zamijeniti South Stream i e, kombinirat će se sa Nabukov vodom. Ja bih htio čuti da li je došlo do razmjene gledišta sa turskom stranom po tom pitanju i koje je bilo vaše mišljenje, vaš stav. Mislim da je to vrlo važno. Također bi trebalo još govoriti i o Grčkoj i Srbiji, a ja bih sada rado čuo kakva je bila reakcija turske strane. So, U redu. Zamolit ću vas da odgovorite na ovo pitanje, ili vi ili Kati, jer moramo zaključiti ovu raspravu. Gospođa Piri, hvala. Naravno i ja ću se bilateralno rado sastati s vama da vam opširnije ispričam e, nešto o našim pregovorima. Što se tiče novinara, to je bilo jedno od vaših pitanja. Ono što se ispostavilo je da postoji samo cenzura koju novinari često primjenjuju kada pišu o nekim temama, pa čak i o samo cenzuri. Pitanje koje smo mi postavili je bilo kada se radi o uvredama, e, čuli smo da su postojali slučajevi u Turskoj, da kada su vladini dužnosnici bili, uvri, e, bili vrijeđani putem društvenih medija i e, reakcija vlade je bila vrlo žestoka. Mi smo tada objasnili da mi kao političari primamo uvrede gotovo svakodnevno, to je dio našeg rada i to je dio slobode i demokracije ponekad se vrlo uvredljive stvari govore, no to ne smije biti kažnjivo. Što se tiče paketa sigurnosti, kada smo postavili to pitanje, odgovor turske vlade je bio mi smo pomno proučili odredbe i ne postoji niti jedna odredba koja nije na snazi, barem u jednoj, državi članice Europske unije vezano uz ove velike sigurnosne pakete, mi uzimajući u obzir povijest Turske, E, i terorizam i 40 tisuća žrtava. Jasno nam je da e, su oni jako zabrinuti zbog sigurnosti, ali je potrebno poštivati temeljna ljudska prava. Uz ove velike logističke pakete bilo bi vrlo korisno da postoje konzultacije između, na primjer, Vijeća Europe ili Europske komisije, te bismo mi mogli pomoći našim iskustvom, našim doprinosom gospodin Kostaldo vezano uz energiju i turski tok. O tome smo razgovarali sa nekoliko predstavnika vlade i bilo je vrlo važno, a to smo zaboravili spomenuti na početku, da je naša posjeta se dogodila istodobno sa posjetom e, povjerenika Ševčovička koji je također bio u Turskoj upravo iz tog razloga da aktivira dijalog o energetici na visokoj razini između Europske unije i Turske. Toliko o ovom pitanju. I vi ste nešto željeli reći? E, vrlo brzo, dvije stvari. E, e, različitost pogleda koje su izrazile turske stranke e, je vrlo velika. Ima i nijanci u kritikama te su koji puta vrlo suptilne i suptilnije nego kod nas, kod naših kritika. U našim raspravama smo čuli da oni naglašavaju važnost pregovora u vrlo delikatnom, osjetljivom e, kontekstu. E, naime, e, naravno tu je i pitanje Rusije i pitanje situacije na Bliskom istoku. Danas imamo veću potrebu da dobrih odnosa s Turskom nego što je to bilo bio slučaj za vrijeme hladnog rata i dru, ja i drugi kolege smo vam stojimo na raspolaganju da vam dademo više detalja o tome. Hvala. Okay, thank you very much. Hvala lijepa. Želio bih zaključiti sad ovu raspravu jer i onako kasnimo i želio bih da prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je kratko izvješće o izaslanstvu odbora za vanjske poslove u Erbilu, Iraku i zamolit ću gospodina Kantua da nas izvijesti o toj posjeti tijekom pet minuta. Hvala. E, osobno i još dvoje kolega smo posjetili Erbil. Drugi kolege su iz različitih razloga odustali. Proveli smo dva dana u Kurdistanu i tijekom tog razdoblja smo se sastali sa mnogim nevladinim organizacijama, e, također skupinama koje su bile pogođene krizom i predsjednicima vlade i uspjeli smo posjetiti jedan izbjeglički logor. Bit ću kratak. E, da ću informacije vezano uz četiri područja. Prvo područje se tiče borbe protiv ISIS-a, drugo se tiče odnosa između vlade u Bagdadu i humanitarnih pitanja i humanitarne krize, te također širi regionalni kontekst. Što se tiče samih borbi, bilo je vrlo jasno da intervencija međunarodne koalicije Uslijed toga je ISIS pretrpio velike gubitke nedavno i više nije u ofenzivi, no moram reći da unatoč tome ISIS je samo, njegov djelovanje samo ograničeno, nije uništen. Tu postoji nekoliko čimbenika. Prvi je, mnogi boraca isis su bivši generali, visoko rangirani dužnosnici stranke BAT u Iraku, koji su se našli na ulici, nisu mogli naći posao, izgubili su prestižna radna mjesta nakon raspada države. Također, prethodna vlada Maleka je usvojila diskriminacijske politike u odnosu na Suni Arape i treće, ISIS još uvijek ima mnogo streljiva i oružja, zapadnih oružja, oružja sa zapada. E, jer su neki vojnici ostavili oružje na bojišnici. Također vojska iz Sirije, na primjer. Naši sugovornici su procijenili da postoji oko 20.000 boraca. Sastanak sa ministrom Fardisijom nam je pokazao da postoji Potreba je još više oružja, streljiva i obuke i edukacije kako bi e, se ustrojila obrana. A druga molba je bila da im se pomogne pri liječenju ranjenih vojnika jer im nedostaje, nedostaje medicinskih pomagala i medicinske ekspertize liječnika koji nema ih dovoljno u Kurdistanu. Također je postavljeno pitanje grada Osola, odnosno tko bi trebao predvoditi rješavanje tog pitanja. Margas se ne želi time baviti jer ga se, jer se smatra e, okupacijskom snagom. Također šiti su slične situaciji, no na posljedku kod tog pitanja je najvažnije da se stvari ne pogoršavaju. To je najbitnije. Naša prva preporuka je da moramo prestati razmišljati o isključivo jednom rješenju e, za problem Isisa. To je što smo reći na razini cijelog Iraka i Malikove vlade. Također, ideologija Isisa i moramo se boriti da se ne uključuju muslimani i moramo spriječiti financijske tokove prema ISIS-u. Što se tiče odnosa između Bagdada i drugih gradova, postoje još uvijek e, sporna pitanja. Prvo se tiče dugog teritorijalnog spora, a drugo se tiče podjele prihoda od nafte. Krajem prošle godine došlo je do neke vrste sporazuma, to razumijevanja tog odnosa. 70% okupiranog teritorija se odnosilo, eh, okupiranih prihoda se odnosilo na teritorijalne vlade, no unatoč tom sporazumu u posljednja tri mjeseca nikakav novac nije bio prenesen i to je prouzročilo velike poteškoće tamošnjoj vladi. Središnja vlada Iraka tvrdi da imaju problema sa likvidnošću i da, su, da njihov sporazum vezano uz naftu nije bio ispoštovan, nisu dobili ono što su trebali. E, KIG je tvrdila da 5,3 e, se ne smije smatrati godišnjim prihodem, prihodom, te da tri barela treba dolaziti iz područja na kojem su kurdi. E, državni službenici ne primaju plaće. To je dodatni problem i vlada ne osigurava taj novac. Postoji i problem izbjeglica. Reći ću nešto i o humanitarnom pitanju. postoji veliki pritisak. Uspjeli smo razgovarati sa nevladinim organizacijama. Na jednoj razini je jasno da svi tvrde da regionalna kurdska vlada im dopušta slobodno kretanje, čak i zapošljavanje, no zbog poteškoća s kojima je suočena regionalna vlada postoji veliki pritisak. 28% populacije u šest mjeseci je e, naraslo. Dakle, znate koji bi učinak na bilo koje društvo sve to proizvelo. Dakle, moramo im pomoći. Moramo razmišljati i o zimi. No u tom dijelu svijeta zapravo ljeto je još gore jer se e, temperatura diže i na 50 stupnjeva. Zapravo najveći rizik je ljeto koje nadolazi. Moramo pomoći u financiranju humanitarnih e, nastojanja i vlada mora otvoriti područje kako bi se ublažio pritisak. Pokušat ću odgovoriti na pitanje da pitanja ako želite. Hvala. Gospodin Kastaldo, dvije minute, izvolite. Da, puno hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih gospodinu Kanu zahvalio na ovom iscrpnom izlaganju, no imam još nekoliko pitanja. Kao prvo, slažem se s onim što je rekao kolega. Što se tiče borbe protiv IS-a nije dovoljan samo vojni odgovor, moramo poduzeti i neke druge mjere, moramo poduzeti socijalne i gospodarske mjere kako bi doista eh, bili uspješni u suzbijanju rekrutacije inozemnih boraca. Što se tiče odnosa Turske sa zaljevskim zemljama, e, ja bih tu napomenuo da nije još govoreno o temi privatne zaštite, a osim toga bih volio čuti postoje li novosti vezano za ilegalnu trgovinu naftom. Prije nekoliko mjeseci moglo se čuti da su i europska poduzeća upletena u ovu ilegalnu trgovinu, pa bih volio saznati postoje li nove informacije te htio sam još nešto reći, a to je prilagodba financiranja pomoći izbjeglicama. Mislim da irački Kurdistan kako sam snosi troškove. Puno hvala. Gospodin Kan, manje dvije minute. Slažem se sa mišljenjem kolege. No što se tiče pitanja vezano uz Tursku, razgovarali smo sa nekoliko različitih aktera i svi smatraju da bi Turska mogla učiniti više. I neki su smatrali da je turska vlada više zainteresirana za uklanjanje Asada sa moći nego za rješavanje pitanja Isisa. I oni, što se tiče privatnog financiranja, moramo udostručiti naša nastojanja kako bismo zaustavili taj tijek no mislim da nije vlada ta koja osigurava financiranje. Hvala, gospodin Tanog, dvije minute, samo ukratko. Govorim osobno, ne u ime svog kluba. Bio sam osobno e, predsjednik izaslanstva za Kurdistan. To je međunacionalno izaslanstvo. No pita me da li je gospodin Kan postavio pitanje vezano uz činjenicu da je KIG bio model stabilnosti, prosperiteta, demokracije i sekularizma, posebice u odnosu na manjinske vjere, kršćane, jezide i druge u regiji. da li ste razgovarali o planu za referendum, o samoodređivanju i mogućoj neovisnosti, tome da postanu suverena država. Znate iz povijesti da su Britanci ponudili, odnos, ponudili mogućnost kurdske države na kraju Prvog svjetskog rata, no to nije bilo riješeno. Od tada je to vrlo složeno pitanje naravno da bismo mi željeli da e, Irak se održi u, ili u obliku federalne strukture ili kao jedna država, no u svijetlu najava predsjednika KJAD-a iz Bagdada da će se održati referendum o tom pitanju, da li je to pitanje postavljeno i da li su zatražili vaše mišljenje o tome. Gospodin Kan, hvala. Što se tiče pitanja manjina, jesam to sam spomenuo već u svom izvješću, mnogi priznaju stavove i otvorenost regionalne kurdske vlade prema manjinama. Rekli su da E, isključivo e, zaustavljaju osobe iz razloga sigurnosti, a ne zbog njihove etničke pripadnosti. Sve je to zapravo nevjerojatno, uzimajući u obzir poteškoće kroz koje su oni prolazili u odnosima sa središnjom vladom, jer im nedostaje e, financijskih sredstava. Što se tiče referenduma, referendum je bio planiran, no zbog sisom E, oni su naznačili da je to njihov prioritet danas, borba protiv Isisa, Nije tajna, i to su nam rekli, da dugoročno jesu zainteresirani za svoju neovisnost, e, uvijek iznova pokušavaju to učiniti, iako su mnogo propatili u prošlosti sa središnjom federalnom vladom su započeli pregovore o teme no posljednja tri mjeseca niste primili nikakva plaćanja, situacija je otežana i teško je povratiti povjerenje. To povjerenje je problematično i što se tiče zajednica manjina, ne, to nam nije bilo rečeno samo od strane kurdske regionalne vlade. I iznijeli još nekoliko zahtjeva, sve ćete to vidjeti u konačnom izvješću. Hvala. Moramo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je kratko izvješće o e, sastanku parlamentarnog odbora Europske unije i Srbije za stabilizaciju pridruživanja održanog 19. i 20. ožujka. Gospodina Kukana ću e, zamoliti najprije da se javi za riječ sljedećih pet minuta. Hvala lijepa predsjedniče. Kao što ste već rekli, Europski E, odbor e, za odnose sa Srbijom iz Europskog parlamenta. Naše izaslanstva je bilo najveće izaslanstvo Europskog parlamenta koje je posjetilo Srbiju. Bilo nas je 15. E, to je izazvalo veliko zanimanje među članovima Europskog parlamenta kako i u Srbiji. E, s nama je bio i zamjenik predsjednika odbora za proračun i e, predstavnik Europskog revizorskog suda E, e, trebalo se proučiti e, učinkovitost korištenja IPA fondova. Išli smo u Novi Sad, pogledali smo izgradnju jednog mosta, najveći projekt Evropske unije u, u, u Srbiji. Posjeta je bilo vrlo korisna i e, riješili smo mnoge birokratske prepreke. Imali smo e, sastanke sa predstavnicima, e, članovima skupštine, gospodinom Vučićem, gospodinom Dačićem, pravobraniteljicom Sašom Janković, sastali smo se s predstavnicima nevladinih organizacija Sastanci su bili vrlo dobri, e, odvijali su se u vrlo otvorenoj atmosferi. Naročito u sastanku s predsjednikom, e, s premijerom Vučićem e, smo bili vrlo uspješni. Oni su pokazali odlučnost da se njihova zemlja pridruži Europskoj uniji. To, su, to je poruka koju su željeli prenijeti i bili su u tome uvjerljivi. Posjetili smo e, pravobranitelja, i e, imali smo, čuli smo da postoje neki probleme, problemi. E, gospodin pravobranitelj je vrlo kompetentna i odgovorna osoba. Što se tiče Kosova, E, e, zanima ih nastavak dijaloga treba nastaviti e, rješavanjem problema pravosuđa i problema općina gospodarska reforma koja je najavljena prošle godine donosi mnoge probleme za stanovništvo i vidjet ćemo da li se reforme u potpunosti primjenjuju. Srbija igra e, pozitivnu ulogu u regiji. E, smatraju se e, faktorom stabilizacije. Nadamo se da će se to nastaviti u budućnosti. Što se tiče Kosova, na primjer, danas su se sastali u Prištini ministri e, vanjskih poslova i gospodarstva. E, Srbija je poslala e, dva predstavnika što je dokaz da oni to sada shvaćaju realističnije nego prije. Nadam se da će se daljnim raspravama moći naći e, e, mogućnosti da pregovori idu dobrim putem. E, usvajanje zajedničkih preporuka, što je uvijek bolna točka, to je bilo bolnije nego inače. I, ja sam e, e, razmišljao kako reorganizirati rad e, sastanaka. I, uvijek imamo pritisak, vremenski pritisak, razgovara se tri sata umjesto jednog sata, na kraju su već svi iscrpljeni i nervozni E, međutim, rasprava je pokazala da moramo s njima e, češće razgovarati, moramo otvorenije razgovarati kako bismo e, svi razgovarali na istoj političkoj valnoj dužini. To još nije slučaj. Oni sve shvaćaju preosobno, preosjetljivi su moramo moramo ih uvjeriti da smo stvarno, da smo zaista prijatelji i da im želimo pomoći. E, posjet je u svemu bio dobar, e, mnogo smo toga naučili. Vidjeli smo kako trebamo s njima razgovarati u, u budućnosti. Za mene je Srbija na pravom putu prema Europskoj uniji. Naravno ima mnogo problema Govorili smo mnogo o ljudskim pravima, o pravima medija, to je vrlo osjetljiva tema. Mislim da idemo tim putem i da mm, je jasno da im želimo pomoći. A e, naravno oni moraju nastaviti s reformama koje su započete. Hvala lijepa izvjestitelju. Imamo li e, Gospođa Lunaček ima pitanje. Hvala. E, kolega Kukan je e, e, se mnogo potrudio da dobije zajedničku izjavu na kraju. Ja sam sama bila u izaslanstvu. Htjela sam dodati nešto ovome što je rekao gospodin Kukan. Mislim da moramo imati više otvorenih razgovora s njima. I ja sam sama vidjela mm, e, da je vrlo teško tamo mm, izraziti bilo kakvu kritiku. Mm, imali smo e, ne, ne, neke izjave o, o kritici pravobranitelja ili pritužbama e, ministara o branitelju. E, ni u parlamentu nisu htjeli ništa o tome čuti. Oni ne dozvoljavaju nikakvu kritiku i mislim da je to vrlo e, problematično. To smo čuli od pravobranitelja, to je problem njihovog shvaćanja demokracije. Htjela bih dodati još jednu stvar koju smo najviše čuli od ne, nekih nevladinih e, organizacija, e, Transparency International na primjer, mi imamo dojam da Evropska unija, ne toliko parlament, oni koji su u dijalogu s Kosovom, e, da je to glavni cilj Evropske unije i da koji puta teme o slobodi medija, ljudskih o ljudskim pravima, da se to nekako ignorira. Moramo naglasiti da to nikako nije pristup Europskog parlamenta. A o tome e, kako bi se e, su odnosi s Rusijom, e, predsjednik vlade Vučić nas je podsjetio da kad je Putin bio tamo u listobadu da je Vučić javno rekao da je Europska unija prioritet. To je naravno važno, a neki članovi e, parlamenta su rekli da Srbija ovisi e, da 95% svojih potreba u energetici pokriva iz Rusije e, i to koji puta zasjenjuje ovaj prioritet pristupanja Europskoj uniji. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Lunaček. Gospodin Picula ima dvije minute, e, čak manje, jednu minutu. E, ja sam bio u e, načelu izaslanstva u Beogradu. Jedna stvar koja je važna ako želite dobro ocijeniti ono što se dešava u Beogradu, to Eh, je eh, nepostojeći doprinos od eh, srpske oporbe. Mm, kad smo u Narodnoj skupštini nastojali iznaći zajednički jezik, da dademo zajedničke preporuke, od oporbe ništa ili gotovo ništa nije došlo. To je vrlo važan aspekt e, e, internog unutarnjeg političkog života u Srbiji. E, kad smo ručali sa članovima nevladinih organizacija, oni su nam rekli da je to nezdrava situacija sada u Srbiji i ne predvađa se da će u bliskoj budućnosti oporba postati učinkovitija ili prisutnija. Moram izraziti stoga žaljenje e, da većina naših e, kolega iz, sa srpske strane e, odbijaju ne i čak kritiku nego i ocjenu koja cilja E, neke situacije, recimo medije, e, ulogu pravobranitelja i neke e, aspekte poput borbe protiv korupcije. Mi smo mi, regionalna suradnja je dobra naravno, ali to mora uključati i suradnju sa Europskim parlamentom i drugim institucijama Europske unije jer je to važno za budućnost. E, e, nadam se da će u budućnosti naši srpske kolege biti otvoreni prema našim primjedbama. Hvala. Gospodin Plenković nas je zamolio da mu dozvolimo da e, nešto ukratko kaže o sastanku Euronesta u Ukrajini. Ima pet minuta gospodin Hvala lijepa. Mi smo bili u, u evo sada izvještavamo o, o aktivnostima prošlog tjedna na području vanjske politike. Važno je da je 25 članova parlamenta bilo u Jerevanu na sastanku Euronesta tu smo usvojili dvije rezolucije, jedna o ruskoj agresiji protiv Ukrajine, a druga o armenskom genocidu kao i četiri e, dokumenta. Jedan je politički, jedan je socijalno-ekonomskog, energetskog karakterika E, e, krajnja poruka Euronesta će e, se formulirati sljedećeg tjedna za summit u Rigi. Sastali smo se s predsjednikom Sargasjanom E, naši e, e, azerski kolege nisu došli u Jerevan. Imali smo neformalne kontakte sa bjeloruskim parlamentarcima i oporbom i tu je bio pristupan povjerenik Hanik. Još bih spomenuo da smo prošlog tjedna imali dvije paralelne delegacije od 18. do 20. je bio e, sastanak odbora za proračun. Mm, mm, tu smo se sastali sa svim e, mm, dužnostnicama osim e, predsjednika Porošenka. gledali smo kako se razvija primjena sporazuma iz Minska, zatim decentralizacija. E, slobodni izbori na okupiranom teritoriju, e, a nova agenda za pridruživanje koja je usvojena prošlog ponedjeljka. E, sastali smo se sa s nizom političara iz ukrajinske strane, sastali smo se s izbjeglicama, bili smo na Majdanu Mislim da ova kombinacija proračuna i sedea e, i sastanak s kolegama iz Vrhovne rade je bio vrlo e, koristan za razumijevanje situacije u Ukrajini. Hvala. Hvala lijepa. Sada možemo prijeći na izvješće o stanju odnosa sa Ruskom federacijom. Nakon toga ćemo glasovati bez daljnjeg odlaganja. Neću sada pročitati sve vezano uz opis tih odnosa, no zamolit ću gospodina Landsbergisa da nam on iznese ovo, ove zaključke tijekom sljedećih pet minuta. Nakon toga ću svakome dati dvije minute e, za povratnu reakciju. Izvolite, imate riječ. Hvala. U istinu, Čini mi se da ovo bi ovo vrlo zanimljivo izvješće trenutno u parlamentu, uzimajući u obzir zainteresiranost kolega kada sam započeo sa pisanjem tog izvješća i mislim kada e, se približimo glasovanju na plenarnoj sjednici u lipnju, emocije će biti prilično burne, to možemo dakle očekivati. Nekoliko riječi o samom procesu u kojem sam E, za koji sam se odlučio. Sada je prošlo već gotovo pet mjeseci od kada sam počeo raditi na ovom izvješću. Susreo sam se sa gotovo svim izvjestiteljima u sjeni i svih klubova zastupnika. Plodonosna je bila rasprava i ja sam s njima raspravljao o obliku izvješća. Također sam se sastao sa predsjednicima različitih institucija iz Europske službe za vanjsko djelovanje, iz komisije, sa svim nevladinim organizacijama s kojima sam se mogao sastati. Mišljenje komisije je bilo vrlo zanimljivo jer moram reći da se oni e, jako osciliraju kada se sastanete sa osobom iz jedne uprave, nakon toga sa osobom iz druge uprave, da je vrlo različita mišljenja o odnosima s Rusijom. Moram također napomenuti da je moje izaslanstvo trebalo otići u Rusiju i sastati se ne samo sa dužnosnicima u Moskvi, već i sa nevladinim organizacijama i organizacijama za ljudska prava, no bile su nam uskraćene vize i nismo se mogli sastati s njima kako bismo čuli i njihovo stajalište. Neovisno o tome sam uspio razgovarati sa gospodinom Puškovom kada je bio u Strasburu i iznio sam u svoju perspektivu i saslušao sam ga. Nažalost, ništa novo nije bilo rečeno, osim onoga što inače čujemo od dužnosnika iz Kremlja. Iako će, možda možete čuti e, neke aluzije na uključivanje Rusije u Krimu, sudjelovanje ruskog djelovanja u Krimu. Također sam razgovarao sa svim zainteresiranim izvjestiteljima u sjeni i zastupnicima kako bi sačuvao i njihovo mišljenje. Što se tiče samog teksta, kada sam počeo pisati tekst, bilo mi je rečeno da ono što moram svakako izbjegavati je slijediti naslove u novinama i to sam obećao kolegama, no sada nakon pet mjeseci čini mi se da je to nemoguće i to nije moja pogreška. Tako funkcioniraju Europska unija i parlament. Čini se da smo mi svi žrtve naslova u novinama i svi smo žrtve onoga što se trenutno događa, odvija na Krimu i u Rusiji. Situacija, ako je mirna, ako imamo primirje i ljudi ne pogibaju, tada se želimo vratiti na uobičajeno djelovanje. Ako vidimo da se obaraju avioni, da su gradovi u vatri, da ljudi pogibaju, onda tražimo oštri tekst u izvješću i poduzimanje odlučnih mjera protiv Rusije. I upravo to se i događa. Svi pratimo naslove u novinama i zapravo je nemoguće izrediti strategiju za pet godina ili za jednu godinu. Kada znamo da, će situacije, da ćemo ispratiti razvoj situacije, želim spomenuti nekoliko elemenata vezanih uz moje izvješće koji nadilaze naslove u novinama. Prvo je Europska unija ima jedinstvenu priliku zajedno sa parlamentom da razmišlja o ovoj situaciji u Rusiji i o njoj se očituje. To je bilo vrlo teško prije dvije godine, 2012. godine, čak i 2008. godine nakon agresije u Gruziji. No sada Moramo, stvarno imamo priliku reći da smo svi izgubili povjerenje, da je crvena crta prekoračena i da se mi više ne možemo vratiti na uobičajeno stanje stvari, na rutinske odnose. Također ono što je vrlo bitno je da ako želimo povratiti povjerenje, ne da se spominje Minsk 1 i Minsk 2, no želim vrlo jasno reći da ne radi se samo o sporazumu Minsk 2 koji moramo poštivati, također sporazum vezan uz Krim, o energetiku, također vodu, trgovinu. Prije Krima vodili su se ratovi na razini energetike i sve je to kočilo na razvoj naše suradnje. Ono što Europa može učiniti i koju poruku bi Europa trebala izvući iz ove krize. Europa ima jedinstvenu mogućnost izaći iz ove situacije snažnijom, ujedinjenijom. Svaki puta kada glasujemo na plenarnoj sjednici imamo oko 500 zastupnika koji glasuju za rezoluciju, za Ukrajinu, za rezoluciju o Rusiji. To se dogodilo na posljednjoj plenarnoj sjednici kada se usvajali rezoluciju o Nemcovu. Dakle, mi jesmo ujedinjeni. I mislim da 2008. godine, čak prije dvije godine, ne bismo bili toliko ujedinjeni i ne bismo mogli na taj način usvajati sve te rezolucije. Europska unija je postala otpornija i želio bih naglasiti tu riječ i želio bih da zadržimo tu riječ u mom izvješću otpornija na propagandu, na energetske ratove, na trgovinske ratove. I ono što je najbitnije i što moramo naglasiti je da će Europa uvijek ostati otvorena. Otvorena za dijalog, diplomaciju. Ako Rusija izvuče pouku, ako Rusija pokušava povratiti povjerenje koje je izgubila i koje je prekršila. Mi ćemo ostati otvoreni kontaktima sa ljudima, studentima koji žele doći u Europu. Mi ćemo ostati otvoreno društvo, otvorena zajednica. Želio bih zahvaliti kolegama koji su mi pomogli tijekom ovih pet mjeseci pripremnog rada na ovom nacrtu koji je na vašem stolu. Osjeću u kontaktu sa svima koji su zainteresirani za daljnju suradnju. Hvala. Imamo nekoliko javljanja za riječ i također izvjestitelja u sjeni koji bi željeli nešto reći. Zamolio bih vas da govorite maksimalno dvije minute. Mi ćemo paziti na vrijeme. Inače ćemo zapasti u probleme jer imamo zajedničku sjednicu sa našim kolegama koja treba započeti u 17.30. Do tada moramo glasovati. Zamolit ću gospodina Preda da govori dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih u prvom redu htio čestitati kolegi Ladsbergisu koji je pripremio odličan izvještaj o odnosima između Europske unije i Rusije to je tekst vrlo dobro pocrtava razvoj naših odnosa e, sa Rusijom i pokazuje e, točno e, koji su, koja su stajališta Evropske unije i koje je sada stajalište Evropske unije, to jest da Rusija više nije strateški partner unije i da to neće postati sve dok ne bude poštivala međunarodne sporazume i prava svojih susjeda. Mi smo naravno spremni sa na suradnju sa Rusijom, ali svako ne u uvjetima koji postoje danas. E, da bismo popravili te odnose, Rusija mora proći dugi put poštivanja međunarodnog prava i prava svojih susjeda. E, međutim, mi moramo ostati vjerni našim stajalištima. Pozdravljam u tom smislu odluku vijeća e, prošlog tjedna da poveže sankcije sa primjenom sporazuma iz Minska. E, tu vidimo da svaki dan dolaze dodatni problemi vidimo da se sporazum krši sa ruske strane i sa strane pobunjenika želim podcrtati da ne smijemo zaboraviti Krim E, za nekoliko dana e, ćemo e, evo, obilježiti godinu dana od kada je Krim anektiran od strane Rusije. No, Mrs. Janko Sari, Hvala lijepa, gospođa Janko Sari, dvije minute. Ja bih također čestitala kolegi Landsbergisu na ovome izvješću o odnosima između EU-a i Rusije. Ovo izvješće je vrlo logično, ali mislim da nedostaje prava perspektiva jer sve se bazira na filozofiji da sad sve ovisi o Rusiji i smatram da to nije tipičan stav EU jer Europska unija je uvijek bila zainteresirana za suradnju. Europska unija ne želi sukobe. Mi ne želimo poraziti Rusiju. Naravno da postoje preduvjeti i da treba riješiti krizu na Krimu, ali to možemo samo temeljem sporazuma iz Minska. Moramo biti kritični prema Rusiji. Poduzeli smo mnoge mjere, donijeli razne eh, rezolucije vezano za Rusiju, no Rusija je prekršila međunarodno pravo i mi smo reagirali na to, a jedinstvo Europske unije je vrlo važno po pitanju odgovora na rusko ponašanje, no što je ekstremnija iznesena kritika, tim e, veći je prkos i tim više se vidi da se jedinstvo u Europskoj uniji urušava. Stoga ne bismo smjeli ponoviti ovu ekstremnu kritiku već bismo se trebali koncentrirati na suradnju i na strukturu suradnje na način da istovremeno nemamo nikakve iluzije vezano za Rusiju. Vi ste rekli da se ne radi ovdje o business as usual, o uobičajenom uobičajenom stanju stvari. Ali ono što fali u izvješću prema meni je globalna perspektiva, to su ljudska prava, zatim isto tako i prava LGBT zajednice. A osim toga treba napomenuti i engagement alternativu tu ne bismo trebali imati iluzija vezano za Rusiju. Žao mi je da nije dovoljno vremena da bi iznjela sve. Gospođa Portiga, dvije minute. Ah. E, želim vam zahvaliti na e, svom vašem trudu i na konzultacijama sa svim drugim zainteresiranim zastupnicama. Mislim da je ovo vrlo važan dokument koji će biti od ključne važnosti, jedan od najbitnijih dokumenta koje, koji je proizveden u ovoj kući. Čini mi se da unatoč našoj želji da ovaj dokument bude univerzalan, moramo se referirati na mnoge događaje koji se nepristano odvijaju jer oni utječu na, na dinamiku naših odnosa sa Rusijom. Željela bih vidjeti više elemenata uključenih u ovo izvješće, više elemenata koji bi zaustavili Rusku federaciju. Mislimo da ima da postoji određena logika u potezima Ruske federacije. Gospodin Nemcov je ubijen zato što je sudjelovao u suradnji sa međunarodnom zajednicom. On se zalagao za sankcije protiv određenih osoba iz Rusije. To je bila njihova reakcija na pripajanje Krima i njegova uloga je bila uključiti još više imena na crnu listu i sa američke strane, dakle osoba protiv koje bi trebalo poduzeti sankcije. Mislim da i te elemente treba uzeti u obzir, pa i u ovom izvješću. Naši ukrajinski partneri pokušavaju također biti politički korektni. Oni primjenjuju istu logiku kao i mi. Tvrde da žele poštovati sporazum iz Minska, te da bi trebalo pooštriti sankcije, postrožiti ih. Ne govori samo o tome da bi sankcije trebalo održavati. Kada vidimo što Rusija čini, nema dobrih vijesti, ništa novoga se nije dogodilo, to moramo pribilježiti i imamo na umu da sporazum Minsk 2 uopće ne spominje Krim, odnosno ne spominje da bi Krim e, trebao biti vraćen. Dvije minute, hvala. Gospodin Van Balen, mislim da je ovo izvješće dobro zato što je oštro, treba biti oštro, jer Putin ne zna stati. U dokumentarnom filmu je rekao da je pripravan čak primijeniti nuklearno oružje u ovoj krizi na Krimu. I ako sada uzmemo obzir ovo što čini Danska e, pri, u, u vezi štitova, ti štitovi mogu postati ciljem. Mislim da je vrlo neodgovorno i reći, jer sasvjeti se gospodinom Putinom i reći razgovarajmo. Jedino što Putin može učiniti je poštivati sporazum Minsk 2, da uistinu učini ono što je rekao da će učiniti. Ako to ne bude slučaj, moramo biti vrlo jasni. No mi nismo neprijatelji Rusije, odnosno Rusa. Vidjet ćemo nakon amandmana na koji način će ovo izvješće biti e, usvojeno na plenarnoj sjednici, ali moramo se fokusirati na to, moramo raditi sa nevladinim organizacijama koje žele da Rusija bude demokratičnija, moramo raditi sa studentima, mi nismo neprijatelji ruskog naroda, ali moramo biti vrlo jasni i izravni. Ovo nikako nije uobičajeno stanje, ako se suočavamo sa prijetnjom nuklearnim oružjem, to je nešto što nije pitanje zdravog razuma. Gospodin Šolc, dvije minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih se zahvalio izvjestitelju na prijedlogu, a istovremeno želim reći nešto o njemu. Mislim da moramo temeljito razmisliti zašto nedugo prije 70. obljetnice drugog svjetskog rata, zašto se sada nalazimo u ovoj situaciji, zašto vodimo ovu debatu i mislim da moramo definirati što znači strateško partnerstvo, koje je u zadnjih 10 do 15 godina bilo karakteristično za odnose EU i Rusije i možda bi bilo potrebno da iskreno kažemo da se radi o normalnim bilateralnim dobrosusjedskim odnosima i to sa Rusijom, a ne protiv Rusije. Jer nećemo preživjeti na europskom kontinentu ako budemo protiv Rusije. Znači radi se o pitanjima globalnog razmjera. Kolegica Jasko Masari je govorila o tome, radi se o društvenim proturječima u Rusiji, ali i u EU, ako desno e, ekstremne e, konzervativne snage se udruže sa ruskima, onda to može biti vrlo opasno. Stoga mislim da moramo razmisliti o tome što je realno naš interes Citirat ću sada gospodine predsjedniče. Gospodin Šturmer u listu Welt piše Zapad već 25 godina ne postavlja e, glavno pitanje kako će se definirati odnosi sa Rusijom što se tiče energetskog pitanja i naoružanja te modernizacije. Mislim da je to vrlo važno pitanje koje je gospodin Šturmer postavio. Moramo pojasniti kako ćemo se suočiti sa globalnim izazovima u okviru partnerstva s Rusijom. Imam mnoge komentare i ja bih rado surađivao sa izvjestiteljem na ovom izvješću. Puno hvala. problem Hvala. Problem je da možda smo pogrešili u nekim aspektima, ali mi nikoga ne napadamo, nismo agresori, te ne možemo odgovoriti na takvu situaciju, za razliku od naše prijatelje iz Rusije. Gospodin Bezević, dvije minute, hvala. Možda mi toliko neće ni trebati. Ovo izvješće zaslužuje mnogo dužu raspravu. I ja bih želio započeti time što ću zahvaliti izvjestitelju na to što je uključio sve, informacije u izvješće. Izvješće je vrlo uistinu oštro, jasno, precizno. To je inače prednost u izvješćima ovakve naravi, no postoje nekoliko elemenata e, kod kojih se baš ne slažemo potpuno i zato se radujem sljedećem sastanku sa izvjestiteljima u Sijeni. Na primjer, ja se potpuno slažem sa izvjestiteljem da jedini način izlaska iz ovoga je snažna zajednička europska politika koja, je, koja se primjenjuje na koherentan i e, način i planira se na takav način. Zašto se nismo složili oko događaja u 2008. godine? Upravo tada je to nedostajalo. Sve države članice same su se vratile na rutinske poslove, uključujući komisiju, vijeće. Dakle, nije samo E, pravno tijelo Europske unije promijenilo svoj smjer i reakcije, već baš da same države članice. Ako želimo izbjeći da se to ne ponovi, ponovno ne dogodi, moramo imati snažniju vanjsku sigurnosnu politiku. Također, mislim da bi već trebao uključivati nešto vezano uz dugoročne ciljeve prema Rusiji i važno je da spominje dugoročnu suradnju i mislim da je moguće izgraditi dugoročnu suradnju e, sa Rusijom, e, uzimajući u obzir ograničenja međunarodnog prava i posljednje što želim reći, situacija u Rusiji ne samo na Krimu, već i nekim drugim područjima, je vrlo kritična i opasna i za Europu i za cijeli svijet, ali to još uvijek nije hladni rat. Imamo priliku da riješimo barem srednjerečno, ovu krizu. Hvala. Gospodin Kastaldo, dvije minute. Nije ovdje. Gospodin Kela, dvije minute. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želio bih zahvaliti e, kolege Landsbergisu. Nam treba takvo izvješće. I rekli ste nam ispravno, ne radi se o praćenju naslova u novinama, odnosno o reagiranju na promjene u sadašnjoj situaciji. Ovo izvješće mora predočiti načelnu procjenu, ocjenu naših odnosa. Ne radi se o našem stavu prema ruskom narodu. Mi smo svi ujedinjeni, mi nismo neprijatelji ruskog naroda. Radi se o problematičnom ponašanju ruskih čelnika, što se nadovezuje na E, opresivnu politiku i KGB. Dakle, ono što nam je potrebno je smionost za pozitivne reakcije, jer nismo ozbiljno reagirali na prethodna zadiranja i kršenja međunarodnog prava, kao na primjer e, agresiju Rusije u Gruziji. I izvukli smo pouku. Rusiju je potrebno zaustaviti sada u Ukrajini. U protivnom će se agresija proširiti i to predstavlja prijetnju za sve nas. Predsjednik Hilbas iz Estonije prije nekoliko dana ovdje u Briselu je postavio pitanje ima li Europska unija plan B za Rusiju i Ukrajinu? ako se želimo suzdržati od primjene oružja i ako ne usvojimo oštrije sankcije, odnosno razvodnimo ih. U svakom slučaju, bilo kakva tak, reakcija takve naravi ili okljevanje u sadašnjoj situaciji u kojoj ne bismo poslali jasan signal, u smjeru Rusije bi značilo da se, da se sve to odvija na uštrb žrtava. Želio bih skrenuti vašu pozornost na stavak broj 10 koji je vrlo važan. Otporni mehanizam za suzbijanje militantne ruske propagande. Hvala u načalu, načelu uvijek postoji plan B. E, e, izjaviti pobjedu i ići dalje. Gospodin Mamis ima riječ. Hvala. E, kolega Landsbergis je e, pripremio izvješće koje smo svi čekali, ali kontekst je vrlo nesredan, moram reći. Jučer smo usvojili rezoluciju o Nemcovu. Visoka predstavnica je e, predala izvješće parlamentu o tome i kad tekst čitam, vidim da je to isti tekst, iste riječe i e, riječi i rečenice. No, to nije ništa novo. Kakova je svrha ovog izvještaja? Da utječemo na Rusiju? Rusi su razvili određen stupanj imuniteta prema takovim izvješćima E, ja vjerujem da to oni smatraju znakom naše slabosti. E, da uvjerimo e, da se uvjeri komisija da poduzme nove korake, ni to nije moguće. Ono čega se ja bojim jeste da će svaki izvještaj koji pripremi, pri, budemo pripremili imati u, u učinak slabljenja našeg stava kako vrijeme ide dalje. Pa ćemo e, na kraju e, pisati e, čisti spam. A znamo kako tretiramo spam u našim internetskim porukama Um, što je rekao izvjestitelj, moramo razviti diplomaciju narod vizavi naroda, dakle e, direktan odnos između naroda. Postoje područja gdje e, nećemo moći opstati bez Rusije. U, u recimo u kontekstu naše posjete Iraku o kojem smo razgovarali neki koraci se moraju poduzeti. To je od strateške važnosti za Europsku uniju. Hvala. E, Rusi ne žele slušati e, činjenica da su u krivu e, ne znači da mi moramo prestati im govoriti da su u krivu. Gospodin Tanok ima dvije minute. Hvala predsjedatelju. Ja bih htio čestitati gospodinu Landsbergensu a ispričati se vašem djedu koji je prije deset godina nastalno upozoravao na opasnost Rusije. Ja sam bio zamjenik koordinatora u vašem političkom, u vašem klubu zastupnika. On je bio u pravu, a ja sam bio u krivu i to prizna ako e, molim recite vašem djedu, e, kažite mu da se ispričavam kao što je rekla gospođa Fatiga, mi to snažno podržavamo. Vaše zemlje moraju sada ponovno uvesti novačenje kako bi se suprotstavile mogućoj agresiji od strane Rusije. Krajnja desnica evropskih stranki, čak i nacionalni front e, se Eh, izrazio svoje distanciranje od ovih eh, stvari. Eh, postoji u izrazu engleski poznate čovjeka po prijateljima s kojima se druži. Naročito me ljuti kad Moskva napada fašistički režim u Kijevu a, a fašisti su na dijelu kad gledamo Petrograd e, krajnja e, e, desnica je izbačena iz parlamenta ali uživa neke, neku simpatiju u Rusiji i u Europi. moje pitanje gospodinu Landsbergu, se tiče stavka 2 E, strateški odnosi s Rusijom e, s obzirom na agresiju i kršenje međunarodnog prava, to mora prestati. Koji je postupak da se to postigne? E, da li se to može postići jednoglasnim izglasavanjem u vijeću? Kako gledate na odnose u situaciji koja je bez primjera u povijesti? E, ruski veleposlanik u Danskoj je izrazio prijetnju protiv e, e, danskih brodova, dakle napada na danske brodove. To nismo čuli ni za vrijeme hladnog rata. Hvala lijepa. Gospodin Ostreviću ima dvije minute, izvolite. Hvala predsjedniče. Želio bih komentirati e, e, ovo što je Gabriel napravio u ovom izvještaju. Dragi kolege, moramo se zapitati što želimo imati, kakav proizvod, kakav tekst želimo imati. Situacija u Rusiji se stalno pogoršava. Slažem se sa komentarom e, kolega ovom neprihvatljivim komentarima koje je Rusija e, e, e, dala nedavno mm, recimo sporazum između Rusije i Južne Osetije. To je u stvari anektiranje i sramatan sastanak neonacista i fašista u Petrogradu gdje su bili i evropski predstavnici. Mm, e, Petrograd koji je bio pod nacističkom opsadom 900 dana, sad su se nacisti vratili u Petrograd. E, e, jedini predstavnik Dume koji je glasio protiv aneksije Krima je sada izbjeglica u Sjedinjenim državama, ne smije se vratiti u Rusiju. Kolege, nemojmo se bojati crvenog semafora. Moramo imati plan djelovanja. Ali nema e, takvog genija koji bi to mogao postići, odgovor leži na Kremlju. U stvari, e, drago bi mi bilo da više naglasimo ljudska prava. Situacija je e, loša i pogoršava se. E, kao i e, situacija sa susjednim zemljama koje kojima se nuđa samo opcija euroazijske budućnosti. One nemaju nikakav izbor, Rusija im to ne, dozvoljava. Mislim da to treba izreći u e, konačnom tekstu. Gospodin Castaldo se vratio, pa mu dajem riječ na dvije minute i onda ćemo nastaviti. Hvala gospodine predsjedniče. Htio sam postaviti nekoliko pitanja izvjestitelju. Mislim da je važno da budemo samo kritični. Ja priznajem da Rusija snosi veliku odgovornost za krizu, ali pitam se možemo li doista sve svaliti na suprotnu stranu i što možemo učiniti kako bi izbjegli pogoršavanje situacije. Govorilo se o Europi nakon krize. Jeste li vi doista uvjereni u to da je Europska unija postala otpornija? Jer ako dođe do energetskog rata, to će biti vrlo opasno. Zadnjih nekoliko godina nismo učinili sve što smo mogli, nismo dovoljno investirali u energetski sektor e, i u energetsku učinkovitost i na taj način osnažili otpornost Europske unije i neovisnost o uvozu nafte. Što se tiče pokretanja dijaloga, diplomatskog dijaloga, mislim da to nije baš najbolja mogućnost, ali trenutačno jedina koja je izvediva. Želio bih naglasiti da diplomatske pregovore treba oprezno voditi, potrebno je iznijeti kritiku, ali uvijek u jednom otvorenom ozračju, a ne unutar sukoba. Thank you very much, Mr. Hvala lijepa gospodine Pašku. Čestitam u prvom e, redu kolegi Gabrieli e, Landsbergisu. Mislim da je pripremio odličan izvještaj o kojem ćemo raspravljati sljedećih nekoliko tjedana. Jedini aspekt koji nedostaje možda je e, dublje ulaženje s naše strane, to jest dublja analiza gospodarskih i trgovinskih odnosa, ali to spada pod naležnost e, e, odbora INTA. Slažem se s kolegama, ali ja bih pocrtao jednu od e, ključnih poruka koju želi poslati naš izvjestitelj, a to je solidarnost i jedinstvo stajališta Evropske unije vis Rusije. Mislim da je to najvažnija poruka ovog dokumenta koji je se, e, ovaj se izvještaj razlikuje od e, prethodnih izvještaja o odnosima e, s Rusijom mm, odnosi s Ukrajinom i drugim zemljama. Ti sukobi su orkestrirani od strane Rusije i mi se moramo boriti protiv takove politike. Slažem se također s time da se moramo učiniti sve što možemo kako bismo E, doveli do nekih mekanih promjena u Rusiji i moramo podržati e, snage koje mogu dovesti do pluralističnijeg društva u Rusiji e, i do situacije u kojoj bi Rusija više surađivala sa Zapadom. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Jurek ima dvije minute, izvolite. Hvala lijepa. Ja se pridružujem pohvalama i izvjestitelju. Ovo je odlična osnova za naše buduće rasprave. Mislim da ovaj e, izvještaj ima i veće zasluge jer ga je pripremio netko tko dolazi iz zemlje koja, graniči sa Rusijom u područje bivšeg Kaliningrada. Jedna stvar nedostaje međutim u izvještaju. Mi znamo da ruske vlasti e, vode sada propagandni rat protiv Europe. E, oni kažu da e, Rusija kaže da se bori protiv nacista i fašista u Europi. Rusija je išla tako daleko da je predložila rezoluciju u Ujedinjenim narodima protiv e, slavljenja antikomunističke prošlosti. E, moramo se biti na čistacu u našim e, očekivanjama Rusija ne želi saznati istinu o žrtvama staljinističkog i komunističkog režima. Moramo eh, zapamtiti jednu stvar. Kada Putin kaže da neko želi ponovno napisati povijest, onda on misli eh, da želi da se Stalin vrati opet na pjedestal na kom je stajao nekada. Komunizam eh, to nije samo agresija 30. i 40. godina kada je napadnuta Čehoslovačka i Mađarska. E, komunizam e, je sponzor terorizma i u 70. godinama prošlog stoljeća. Ako ne budemo djelovali na tome području e, nećemo moći e, iskreno razgovarati s Rusijom. Vidimo kakav oni sustav žele izgraditi. E, netko tko želi e, ponovno napisati povijest, a neki žele stvoriti novu povijest. Gospodin Fudin ima dvije minute. Hvala lijepa. E, slavni predsjednik SAD-a, predsjednik Roosevelt je rekao, e, govori tiho, ali nosi e, veliku palicu, veliki štap. Mislim da o, autor ovog nacrta rezolucije je žrtva pretpostavke da je obratno može biti ust, istina ako ne znaš koliko ti je e, velik štap, e, upotrebljavaj jak jezik, jake riječi. Želio bih to e, izraziti svoju kritiku vizavi tome, naročito stavak četvrti. Ovaj stavak govori o, o dijalog uz preduvjete, precondition dialog. Dijalog nije alternativa za, za sankcije. Ali ako mislite da je dijalog potreban, da e, se traže preduvjeti za dijalog, onda je to, e, rijetko nešto ćete dovesti do dijaloga. Izak Rabin e, je jednom rekao E, vodimo mirovni dijalog s palestincima kao da nema terorizma i borimo se protiv terorizma kao da nema mirovnog dijaloga. To je pametan pristup, ali e, dijalog s preduvjetima nije pametan pristup. E, a čitam sljedeće rečenice, tu se kaže da dijalog se može obnoviti samo u slučaju ako eh, smo, budemo uspjeli osigurati eh, povratak Krima Ukrajini. To, to je preduvjet. Da li eh, to znači da odgađamo dijalog za daleku budućnost? Bili bilo politički ispravno da kažemo ja, jer ne znamo kad će se ujediniti Njemačka, nećemo s drugom stranom razgovarati. Mislim da to E, vodi do mrtve točke i da neće uspjeti. Protiv sam tog pristupa. Hvala lijepa. E, gospođa Bautrans ima. Ona je trebala govoriti prije. imate dvije minute. Nije to problem. Hvala lijepa predsjedniče. Govorit ću flamanski jer mi je to malo lakše. E, zahvaljujem na ovom izvješću slažem se s kolegama koje su rekli da je to veliki problem za Europsku uniju. To je nešto uh, na što trebamo utrošiti više vremena, o tome treba više razgovarati. Kolege su već rekli da se stvari svakodnevno mijenjaju. Moramo uh, više o tome raspravljati. Već su neki kolege spomenuli da je to, ton oštar u ovom e, izvješću. Mislim da tu postoje dvije stvari koje bih ja dodala. Kao što je prethodni govornik rekao, e, komunikacija i dijalog. Ne smijemo zaboraviti da e, je Rusija na našim granicama. Ona je naš susjed. Da, ja bih tu dodala E, rekla bih nešto o budućnosti. prošli mjesec e, e, slušala sam gospođu Mogherini u Strasburu. Ona je rekla nešto o čemu razmišljam svaki dan. Sada imamo generaciju mladih Rusa koji odrastaju sa vrlo negativom slikom Europe. A to, to će postati budući vođe, čelnici Rusije E, moramo se boriti protiv propagande e, protiv Evropske unije koju vodi Rusija. Dodala bih i nešto o gospodarskim i trgovinskim odnosima i o cijeni e, koju plaćamo za ovaj bojkot ovdje u Europi. Hvala. Rekao bi da neki od nas više susjedi s Rusijom nego neki drugi E, rekao bi da mi ne indoktriniramo negativno mladu e, rusku generaciju. Indoktrinacija dolazi od e, u strane Rusije. Znam, znam. To nam mora biti jasno. Gospodin Kabo na dvije minute. Hvala lijepa. Mislim da ovo izvješće uviđa najbitnije probleme za gospodina Putina možemo reći da on e, uistinu nije najljubaznija osoba. Moramo e, se utvrditi još više u našu poziciju i pokazati snagu a možda je upravo ono što e, i Putin želi, e, to bi bila najveća tragedija. Zašto se ja suprotstavio prije 19 godina u ime svoje stranke Europskoj uniji? Činilo mi se da u Europskoj uniji se širi sve više više federalizma i da ćemo mi izgubiti time suverenost. I s pravom je bilo istaknuto da različiti desničarski političari iz Europske unije se približavaju Rusiji, a mi činimo ovom daljom federalizacijom e, upravo njima dajemo oružje u ruke. Ne postoji nikakav veliki štab. Potrošnja na obranu je veliki problem u svim državama članicama Gospodin Juncker je nedavno spomenuo poziv na Ujedinjenu europsku vojsku. Ja se slažem sa prethodnim govornicima, diplomatsko rješenje je jedino rješenje. Znam zašto želite da pokažemo snagu, ali moramo nastaviti razgovarati. Što se tiče Isisa i rasta islamskog e, ekstremizma, e, vratili smo se u 1991. godinu E, moramo primijeniti Putinov pristup vezano uz zemlje bliskog a to je ne vjerovati im. E, nakon fašizma ovo su najekstremizma e, društva prepuna ekstremizma. Želio bih izgubiti radije svoj suverenost u korist Europske unije, ne u korist neke druge države. Gospodin Lobeto, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, sa zanimanjem sam pratio što je rečeno i rečeno je puno e, povijesnih, izneseno je puno povijesnih referenci. Ja sam iz generacije koja je aktivno sudjelovala u oslobođenju od Sovjetskog saveza. I ja mogu reći da skoro nitko iz Europe je nosio barjak slobode u rukama. Tu je bio Radio Libere, no sada vidim da su svi protiv ovog smrtnog neprijatelja europske slobode. Ovo je dokument, no to nije politički akt Europe u kojem su sažeti politički interesi Europe koja želi slobodu. Naš narod želi slobodu, europski narod želi slobodu i žele, narod želi vidjeti kako se putem dijaloga nešto postiže. Mislim da je pristup ovdje pogrešan. Naravno da moramo imati čvrst stav, ali u interesu naših naroda, znači europskih naroda, a ne u tuđim interesima. Mislim da ne smijemo zaboraviti na ove ovaj barjak slobode koje sam spomenuo. Hvala, znao sam da se i tada radilo o borbi za mir, a to je zapravo isto što i rat. Gospodin Lansbergis, dragi kolege, nastavit ćemo ovu raspravu. i mnogo, ovoga što, mnogo, mnogo vaših komentara će vjerojatno ući u izvješće. Ono što bih želio komentirati, ono što su mnogi od vas spomenuli, a to je e, postojanje suradnje ili nepostojanje suradnje. Neki od vas ste rekli da bismo trebali i dalje razgovarati mislim da smo to već mogli učiniti. Nije toliko teško razgovarati, barem mi znamo kako se to čini, ali problem je na drugoj strani. Dakle, ne radi se da mi ne razgovaramo zato što smo mi nešto pogriješili i ne želimo razgovarati. Kako smo mogli razgovarati nakon e, prošlogodišnjeg obaranja aviona 17. prosinca? O čemu smo tada mogli razgovarati? o čemu ćemo mogli razgovarati nakon što je Debalčevo selo sravnjeno sa zemljom. Što, smo, e, što će se dogoditi ako se Maripol zauzme? To nije u našem interesu. Naravno, mi moramo razgovarati, ali zato moraju biti ispunjeni određeni preduvjeti. Mislim da uopće nije zabavno reći da ne možemo započeti niti dijalog koji sa sobom donosi određene uvjete. Mislim da moramo to tome jer ako plaćenici ubijaju ljude na ulicama, a plaća ih Kremlj, e, ne možemo ući u razgovor bez uvjeta, bez postavljanja uvjeta. Ako e, Putin će nastaviti sa svojim tihim e, ratom u Ukrajini, možemo možda, ako zbog pritiska i dalje nastavi voditi svoj rad. Europa mora zauzeti stroži stav, i više sankcija, a ako obustavi svoj tihi rat, onda mu treba ponuditi neku nagradu, neki, ne, nešto poput bombona. Dakle, to je moj prvi prijedlog da se pozivamo na ono što se događalo tijekom 90 godina odnosa između Rusije i Europe i naglasiti da je povjerenje izgubljeno i treba će mnogo vremena da se ponovno uspostavi povjerenje. Hvala. Podsjećam sve kolege da posljednji rok za podnošenje amandmana je 30. ožujka u 18 sati ponedjeljak i moram vam reći da parlament zatvara vrata u tom trenutku. To je posljednja prilika, ne možemo produžiti rok. Sada bih vam želio zahvaliti i pozvat ću svog kolegu Plenkovića da preuzme predsjedanje. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedatelju Vasku. Možemo sada nastaviti sa sedmom točkom dnevnog reda, to je Europska strategija za energetsku sigurnost. Najprije ćemo raspravljati, a zatim glasovati o mišljenju AFETA o komunikaciji komisije i vijeća o Europskoj strategiji za energetsku sigurnost. Odbor ITRE će glasovati o tom dokumentu u travnju. 52 amandmana su podnešen, podnesena za ovo mišljenje. Zahvaljujem svim e, zastupnicima koji su sudjelovali u konstruktivnoj raspravi, uključujući izvjestitelje u sjeni. Jako je bitno da razgovaramo o pitanju vanjske sigurnosti u ovom odboru, jer to je sastavni dio vanjskih odnosa Europske unije. Jasno je da energetski resursi se sve više više koriste kao, kao alat u vanjskoj politici. To je tako bilo vidljivo prošle godine kada je, kada je bila prekinuta opskrba plinom, što je pokazalo da je Europska unija osjetljiva na energetske šokove. Energetska e, struktura Europske unije se nepristano mijenja, što ima učinak na naš svakodnevni život. Sada ću dati e, riječ našom kolegi iz SND-a Arnelicu koji će iznijeti mišljenje o ovom pitanju. Hvala. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Mi smo preispitali e, situaciju, a s obzirom da nemamo puno vremena biti ću kratak. Puno hvala svima koji su sudjelovali u izradi ovog izvješća. Izvjestitelji u Sjeni bili su jako dobri. Na kraju je podneseno 52 amandmana. E, šesta točka je bila otvorena. Dakle, najbitnije je da se pobrinemo za to da ova rasprava uzme u obzir međunarodnu dimenziju međunarodne komplikacije. Posljednja rasprava o Rusiji je pokazala koliko je vrlo bitno pitanje energetske unije i zato ovo izvješće predstavlja stav očitovanja našeg odbora o e, energetskoj sigurnosti Europske unije. Što se tiče sadržajnih točaka, u njih neću sada eksplicitno ulaziti. Ako imate pitanja, tada ili se izjasnili u sjeni žele javiti za riječ, ja ću odgovoriti. Ali za sada ću stati sa izvješćem. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Lic, izvjestitelji u sjeni, želite li vi možda komentirati nešto? Uključite se u ovu raspravu. To nije slučaj. Pa onda predlažem da prijeđemo na glasovanje. Dakle, započet ćemo s glasovanjem. Imamo prvi kompromis, kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Uzdržani, usvojen. Amandman broj šest. ili se drugi amandmani ne razmatraju. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman je odbijen. Kompromis broj dva. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvojen. Amandman broj 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijen. Amandman 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? odbijen. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 35, tko je za, protiv, suzdržani. Zamolio bih vas da to ipak provjerimo, mi se čini da je prilično usko. Dakle, glasujemo o amandmanu 35. Glasovanje je otvoreno, zaključeno. 22 za, 28 protiv, odbijeno. Kompromis broj 4, tko je za? protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis broj 5 za, suzdržani, usvojen. Pojedinačni amandmani. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen? Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis broj 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. I konačno glasovanje o nacrtu mišljenja, elektroničko glasovanje, molim. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 39 za, 9 protiv, 3 suzdržana. Čestitam gospodine Lic, vaše mišljenje je usvojeno. Sad ćemo napraviti kratku stanku do 17.30 kada ćemo započeti eh, zajednički sastanak sa odborom Kulte.